Uvaženi kolege, zapisnik jučerašnje sjednice i usvojeni tekstovi dostupni su. Molim vas Kolege, ponavljam još jedanput zastupnik jučerašnje sjednice kao i usvojeni tekstovi sada su dostupni. Imate li bilo kakvih komentara vezano uz jučerašnji zapisnik? Ako to nije slučaj, onda usvajamo zapisnik. Sada dolazimo do obrazloženja glasovanja. Kolege, molim vas mir. Kao i obično, zamolit ću vas da izađete u tišini. Neki kolege žele uzeti riječ. Došli smo do obrazloženja glasovanja. Krećemo od izvješća gospodina Landsbergisa, carine na robu podrijetlom iz Ukrajine. Prvi govornik je Peter Jar na jednu minutu. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Kako se Kako se pomaže zemlji koja je u gospodarskim poteškoćama? gdje vidimo opasnost e, da se zbog tih gospodarskih poteškoća e, da je ugrožena i demokratizacija e, mi pružamo ruku toj zemlji time što povećavamo trgovinsku razmjenu mislim da trebamo dati ukrajinskom gospodarstvu šansu i poboljšati e, trgovinske e, odnose s europskom unijom i ukinuti carine dakle e, mala manjina u ovom domu ne misli tako ali ja mislim da trebamo popraviti olakšati trgovinu između ukrajine i europske unije Hvala gospodine Jar. Daniel Hanen sada ima riječ na jednu minutu. Mr. Hanen. Thank you, Madam Deputy Speaker. I was astonished by... Hvala lijepa gospođo predsjedateljica ja, mene je zapanjio broj ljudi u ovom domu koji su sada spremni direktno djelovati a sebe nazivaju patriotima, čak nacionalistima. E, to se čini čudnom logikom da je neprijatelj mog neprijatelja moj prijatelj. E, ja mislim da je Europska unija postala nedemokratska organizacija E, Ukrajinci žele živjeti u normalnoj zemlji gdje se poštivaju vlasništvo, e, ugovori i gdje je svaki pojedinac slobodan od državne kontrole. Mi e, ne možemo podržati ovu zemlju, a ne podržavati Europsku uniju. U mojim pogledima nema mjesta za simpatije za putinizam. Hvala lijepa. Sljedeći je se javio za reč gospodin Briva, ali ne vidim ga ovdje u dvorani. E, onda riječ dajem gospodinu Lukeu. Izvolite. Gospođo predsjedateljice, ja sam, ja nisam sudjelovao u glasanju jer mi niste dali riječ kada sam se javio e, u vezi sa poslovnikom po članku 41 poslovnika predviđeno je da parlament e, mora ustanoviti financijske e, rezultate svojih odluka a zastupnici uopće ne znaju o kojem su financijskim učincima glasanju mi nismo dobili nikakve brojke o e, očekivanim financijskim rezultatima. Ovo izvješće ne sadrži nikakve podatke o financijskim učincima izostanka ovih carina e, na Europsku uniju. Ja sam se dakle javio u vezi sa tom točkom poslovnika, ali vi mi niste dali riječ i to nije bilo u redu. Vi ste time vi time niste e, korektno radili svoj posao predsjedateljice. Parlament ne može donositi odluke, a da pritom ne zna kakve financijske posljedice te odluke imaju. Hvala lijepa. Sada prelazimo na izvješće s vama. E, razrešnica za E, e, Europsko tijelo za elektronske komunikacije. Gospođa Ema McClarkin ima riječ. Je li ona u dvorani? Nije. Onda prelazimo na izvješće gospodina Dojča, razrešnica za Europsko vijeće i vijeće i ponovo se javio gospodin Peter Jar. Izvolite, imate riječ. Gospođo predsjedateljice, Drago mi je što je parlament donio odluku da ne da razrešnicu Europskom vijeću vijeću. Mi smo o tome imali raspravu i na odboru. Ja bih još jednom zamolio da od vijeća zatražimo da e, konačno uplati e, sume koje još nije uplatilo u proračun Europske unije E, nije u redu ne ispunjavati svoje obaveze, a prva obaveza je naravno sastajati se u Briselu i raditi na donošenju pristojnih zakona, ali također je obaveza je i na vrijeme uplaćivati svoje obaveze u Europsku uniju kako bi Europska unija mogla djelovati. Hvala lijepa, hvala gospodine Jar, e, dragi kolege, Time smo završili sa obrazloženjima glasanja, e, više nema e, zahtjeva za riječ. Zatvaramo ovu dnevnu sjednicu. E, zapisnik će biti podnesen parlamentu na početku sljedeće zasjedanja. Ovim je dnevna sjednica